treba biti nešto od čega Europska unija može profitirati. Možemo promicati zeleni plan i zdrav način života. E, polovica europskog stanovništva starija je od 50, a druga polovica e, želi doći u tu poziciju. E, trebamo naglasak staviti na proizvodnju voća i povrća i to ekološku proizvodnju a e, smanjiti potrošnju mesa, isto tako e, smanjiti e, broj putovanja na posao. Smatram da bi to bio vrlo dobar primjer ukoliko bi sam Europski parlament omogućio zastupnicima da budu na sjednici u Briselu. Zastupnica Grapini. Hvala lijepa. Prelazak na e, klimatski neutralno gospodarstvo je obveza koju smo preuzeli u sklopu Pariškog sporazuma. E, međutim, e, kako bismo ostvarili ciljeve treba nam pravedna tranzicija. O tome je govorio gospodin Timmermans. Međutim, vratimo se na Junckerov fond. Stvari e, se nisu odradile onako kako je to e, trebalo. U nekim državama članicama nisu postojale dovoljne administrativne sposobnosti za apsorpciju sredstava. Kada govorimo o ulaganjima, trebaju e, se vršiti ulaganja u sektore u kojima postoji niska razina emisija E, sam proces dekarbonizacije treba se proširiti i na druge sektore, a to dolazi do izražaja u različitim studijama. Pritom moramo voditi računa o polazištu svake pojedine države članice i o načelu subsidijarnosti. Hvala. Završavamo postupak spontanog javljanja za riječ. U sklopu zelenog plana predviđeno je nekih 50 inicijativa u narednom razdoblju, e, tako da bismo zapravo na svakom planernom zasjedanju mogli razgovarati o ovoj temi i različitim aspektima, tako da će to biti na dnevnom redu. Eh, na samom kraju ponovno dajem riječ eh, potpredsjedniku komisije. Gospodine Timmermans, izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Biću vrlo kratak. Ukoliko ne ograničimo povećanje temperature na 1,5 stupnjeva, više nećemo biti gospodari vlastite sudbine. Stvari će izmaći kontroli. Doći će do katastrofalnog učinka i posljedica za čovječanstvo. Ako ne budemo oblikovali četvrtu industrijsku revoluciju koja se trenutačno zbiva, to će učiniti neki drugi i vjerujem da će neki biti pobjednici, međutim mnogi će biti gubitnici. To je dakle prognoza koju vidimo. Ako vidite takvu prognozu možete reagirati na različite načine. Možete to ignorirati, ponašati se kao i obično, e, neki se zalažu za to, E, možete se bojati i sakriti ispod kreveta, e, ja se ne bih založio za to ili možete krenuti i djelovati i ja se zalažem za to. To je ono što radi Europska komisija sa svojim zelenim planom i fondom za pravednu tranziciju. Da, u pravu ste, treba uložiti više napora, ali to je prvi korak u pravom smjeru. Svako putovanje e, počinje od prvog koraka, a mi krećemo s razgovorom o pojedinim elementima i time ćemo se baviti u narednim mjesecima i godinama kako bismo stvari odradili kako treba. E, posebno zahvaljujem e, e, gospodinu Buzeku što je podnio taj prijedlog, to je bila njegova ideja i čuli smo to danas i drago mi je što vas mogu podsjetiti da je E, prije godinu dana hrabri gradonačelnik Pavel Adamović, moj prijatelj, e, bio ubijen. On se zalagao za slobodu, otvorenost i dijalog. Tako da bih samo danas ovdje želio spomenuti njegovo ime. On to zaslužuje. E, ne smijemo ga zaboraviti. I još nešto želim reći. Da, E, teška je sudbina e, rudara, ali isto tako znam da ne postoji budućnost e, za rudnike ugljena. Ako želite zatvarati oči pred stvarnošću, možete i nadalje subvencionirati rudnike ugljena godinama i godinama, a trošak će biti ogroman. Kako ćete to objasniti ljudima s obzirom na lošu kvalitetu zraka? Kako ćete objasniti da 400 tisuća ljudi godišnje E, prijevremeno umire zbog loše kvalitete zraka, a mi tu ništa ne radimo. Da li doista vjerujete da naša djeca i unuci e, žele raditi u rudniku? Sigurno žele neko drugačije radno mjesto, a to ćemo osigurati pomoću Fonda za pravednu tranziciju i to ćemo omogućiti u ovim regijama koje u budućnosti više neće biti regije ugljenokopa. To je ono što radimo. Ako ignorirate ono što je sada očito, to više nije alternativa. Ja sam uvjeren u budućnosti Europska unija i britanska vlada će zajednički raditi kako bismo ostvarili ciljeve zelenog plana. Hvala. Hvala lijepa gospodine Timmermans. E, potpredsjednik Valdis Dombrovskis je na redu. Izvolite. E, poštovani gospodine predsjedniče, uvažene zastupnice i zastupnici. Kao prvo zahvaljujem na ovoj živoj i nadahnutoj raspravi koja je pokazala da doista dijelimo iste ciljeve i da je hitno potrebno djelovati i pokazati ambiciju što se tiče e, tranzicije koju moramo ostvariti i koja treba biti uključiva i pravedna. Definirali smo ciljeve, a sada zajednički trebamo raditi kako bismo ostvarili zelenu i socijalno održivu ekonomiju. Međutim, to ne možemo odraditi sami. Možemo definirati politiku, međutim, moramo uključiti tu i aktivnu ulogu naših građana. E, imamo potrebna sredstva i trebamo ih osigurati kako bismo uključili sve. Trebamo definirati pravila za pravednu tranziciju i trebamo i tehničku potporu e, kako bismo osigurali snažne rezultate projekata. Osvrnut ću se na neka od pitanja u sklopu rasprave. E, bilo je dosta pitanja o općem utjecaju zelene tranzicije na europsko gospodarstvo i o drživo ulaganje i e, fond za pravednu tranziciju. Kao prvo moram istaknuti da prema studijama je očito da će doći do umjereno pozitivnog utjecaja na gospodarstvo s obzirom na prelazak na dekarbonizirano gospodarstvo. Da, doći će do gubitka nekih radnih mjesta, recimo u Polskoj, ali doći će isto tako do otvaranja novih radnih mjesta i zato trebamo iskoristiti ovu mogućnost, a istodobno pružiti potporu regijama i ljudima koji će biti zahvaćeni ovim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 i zato imamo ovaj fond. I to je nešto što komisija predlaže. E, to pitanje je spomenuto nekoliko puta. Što se tiče fonda za pravednu tranziciju, to trebaju biti nova sredstva u sklopu višegodišnjeg financijskog okvira, odnosno relevantnog prijedloga. Dakle, gospodine predsjedniče, uvažene zastupnice i zastupnici, trebamo učiniti sve što je u našoj moći kako bismo ostvarili ovaj cilj. Idemo zajedno na posao kako bismo to pretočili u praksu. Hvala. Hvala. Zahvaljujem. E, ovime zaključujemo raspravu na ovu temu i sada prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda. Izjava potpredsjednika komisije, e, visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku. E, ukratko izjavu ministra vanjskih poslova Europske unije koji će govoriti o stanju u Iranu i Iraku nakon nedavnog zaoštravanja situacije. Sačekat ćemo koji trenutak e, da gospodin Borel e, zauzme svoje mjesto. Und ich darf Sie, sehr geehrter Herr Vizepräsident, bitten, mit Ihren Ausforderungen zu e, Poštovani gospodine potpredsjedniče, izvolite. Predsjedniče, uvaženi zastupnici, Europskog parlamenta. Prije svega dopustite mi da zahvalim Europskom parlamentu što ustrajno iskazuje zabrinutost zbog stanja u ove dvije zemlje koje su tema današnje rasprave. Mislim da doista nije precijenjeno ako se kaže da ova situacija ima potencijal da izbriše teško stečeni napredak posljednjih godina i da može utjecati na živote milijuna ljudi. Dopustite mi da na samom početku kažem vrlo jasno jednu činjenicu. Kao visoki predstavnik Europske unije za vanjsku politiku odlučan sam da se prestane sa trenutnim ciklusom nasilja u Iraku. To mora prestati prije nego što stvari izmaknu kontroli. Nakon izvanrednog sastanka Vijeća za vanjske poslove u petak, vratio sam se iz Hrvatske ranije nego što je bilo predviđeno i dobio sam snažan mandat da provedem sve potrebne diplomatske napore kako bismo doprinijeli deeskalaciji situacije u regije, promicali politički dijalog i došli do regionalnog rješenja, da su dakle to je citat iz zaključaka vijeća. Predsjednik Europskog vijeća i predsjednica Europske komisije također su u cijelosti uključeni u napore oko deeskalacije stanja kao što to i treba biti. U posljednjih pet tjedana, još prošle godine, došlo je do eskalacije nasilja u Iranu što je dovelo i kulminiralo je do likvidacije Kasima Sulejmanija američkim napadom drona. Nakon toga su, su uslijedili iranski napadi na američke vojne baze. Međutim, na sreću nitko nije stradao. I premda se naizgled može učiniti kao da ova trenutna situacija nema potencijal za daljnju eskalaciju, Osobno sam od početka ove krize aktivno tražio da se situacija smiri i to sa svim stranama u regiji, Iranom i Irakom, zatim e, SAD-om, Rusijom, Turskom i svim drugim međunarodnim akterima. Svima onima koji imaju utjecaj. i nadamo se da će oni koji imaju utjecaj to iskoristiti za dobru stvar, te da ćemo barem postići privremenu privremeno primirje, odnosno mirnu situaciju. Dakle, kako ova trenutna kriza može utjecati na širu regiju? Trenutna situacija u Iraku i opasnost od daljne vojne eskalacije mogla bi ugroziti stabilnost i borbu odnosno napredak u borbi protiv Daesha. Ova situacija bi mogla imati niz opasnih posljedica kao što je ponovna pojava Daesha, što bi doista imalo katastrofalan humanitarni učinak. To bi moglo dovesti do dramatičnog porasta broja izbjeglica. To moramo izbjeći pod svaku cijenu. A zato moramo e, dakle zadržati rezultate koje je postigla globalna koalicija u borbi protiv Daesha. Isto tako postoji rizik da se skrene pozornost e, sa potrebe da se provedu nužne političke reforme u Iraku. Oni još uvijek imaju trenutnu vladu, tehničku vladu. Tu su također potrebne mjere za borbu protiv korupcije. Do sada smo već mnogo uložili u stabilnost, razvoj i obnovu Iraka. Dali smo financijsku pomoć u iznosu od više od 1,2 milijarde eura od 2014. godine Uglavnom je bio naglasak na humanitarnoj pomoći, potpori prognanicima, te stabilizaciji u oslobođenim područjima, te reforma e, sektora, e, civilnog sektora i pomoć e, u dobrom upravljanju te zapošljavanju. Sa našim trajnim naporima želimo postići da reforme koje irački građani legitimno traže doista budu provedene imajući u vidu i međunarodno preuzete obveze u Kuvajtu u veljači 2018. godine na e, konferenciji o obnovi Iraka. Dakle, treba u potpunosti ispuniti sve preuzete obveze i još 400 milijuna je mobilizirano prošle godine E, s ciljem da se pruži potpora reformi vlade te potencijalu zapošljavanja. Što se tiče situacije u Iranu, uvaženi kolege zastupnici, i tu budno pratimo daljnji razvoj događaja. Tu je se dogodio čitav niz e, incidenata. Imali smo dakle ukrajinski avion koji se srušio sa 176 ljudi koji su poginuli, mnogi od njih e, su bili strani građani. 11. siječnja sam u izjavi rekao da je to doista jedna velika tragedija. Još jedanput želim iskazati svoju sučut članovima obitelji stradalih i nadamo se da će Iran nastaviti u potpunosti surađivati te da će provesti transparentnu i potpunu istragu. Istoga tjedna je 50 ljudi stradalo tijekom stampeda za vrijeme ispraćaja generala Sulejmanija i još je 20 ljudi izgubilo život e, u jednoj nesreći u blizini Teherana i njima želim također iskazati sučut, odnosno članovima njihove obitelji. U ovoj situaciji kada napetosti rastu, važnije je nego ikada da se držimo instrumenta koji nam služe za promičbu sigurnosti, zajednički program provedbe ključan je instrument za sprečavanje daljnje proliferacije. U protivnom ćemo samo povećati napetosti u regiji. Zamislite što bi se danas događalo kada bi Iran bio nuklearna sila, odnosno kada bi posjedovao nuklearno oružje. bez ovog zajedničkog sporazuma to bi bilo moguće. Iran je sam najavio da će prijeći u završnu fazu smanjenja naoružanja temeljem e, sporazuma. Treba doista vidjeti kako će reagirati Međunarodna e, atomska agencija i kako će Iran provesti ovu posljednju fazu. Kao koordinator dakle ovog dubinskog sporazuma. Ja sam bio koordinator Čućete u ostalom danas eh, da su Njemačka jedinjena kraljevina u stavku 36. progovorile o mehanizmu za rješavanje sporova i izvijestile su me u mom svojstvu koordinatora da smatraju da Iran ne ispunjava svoje obveze temeljem nuklearnog sporazuma u odnosu na ovih pet faza koje su do sada trebale postojati. Ovaj mehanizam za rješavanje sporova prilika je da se riješi pitanja na koje ukazuju Francuska, Njemačka i Ujedinjena Kraljevina. Mi ćemo nadgledati taj proces i bit ćemo u kontaktu sa svim sudionicima u vezi sa sljedećim eh, mjerama. Ovdje želim eh, spomenuti da je mehanizam za rješavanje sporova prije svega jedan proces čija je svrha riješiti pitanja koja se tiču provedbe. Cilj mehanizma za rješavanje sporova bit će da se pronađe rješenje i da se ponovo uspostavi puna usklađenost sa nuklearnim sporazumom. Ne radi se ovdje o uvođenju sankcija kao što neki mediji tvrde, svi sudionici sve strane sporazuma vrlo su jasno istaknule da žele da se zadrži nuklearni sporazum s Iranom i mi ćemo doista dati sve od sebe kako bi se to očuvalo. Stajalište Europske unije vrlo je jasno. Bez tog sporazuma izgubili bismo jedan ključni instrument u međunarodnoj arhitekturi e, zabrane proliferacije nuklearnog oružja ukoliko se ne očuva ovaj sporazum to može samo povećati napetosti u regiji. Evo što se tiče e, ovog pitanja vidimo da ove tenzije imaju širu dimenziju od regionalne i da postoji potencijal da to utječe i na neke teške situacije u drugim zemljama poput Jemena. Kao što vidite, ulog je iznimno visok za Irak, za čitavu regiju i za svijet u cjelini, da kako i za nas. U tom kontekstu već mjesec dana se apelira na Europsku uniju da zaozme snažniju poziciju, odnosno da ima snažniju ulogu mi kao zajednica nismo ti koji se percipira kao da imamo neke skrivene namjere. Naši partneri nas percipiraju kao sugovornike koji žele dijalog te mirno rješenje postojećih sporova. Kao što sam spomenuo na samome početku, u petak prošlog tjedna sazvao sam izvanredni sastanak Vijeća za vanjske poslove. Na tom sastanku još smo jedanput potvrdili da je potrebno apelirati da se svi suzdrže od daljnjeg nasilja i da se deeskalira situacija. Također smo potvrdili našu potporu teritorijalnom integritetu i jedinstvu ove zemlje, te smo istaknuli svoju predanost partnerstvu s Irakom i kontinuiranom e, e, nastojanju da se pruži potpora obnovi e, ove zemlje. Isto tako smo naglasili svoju zajedničku odlučnost da očuvamo nuklearni sporazum s Iranom. Snažno vjerujemo da je to u našem zajedničkom interesu kao i u interesu šire regije da bi se održali mir i sigurnost. Nadalje, vrlo smo jasno istaknuli da je potrebno trajno rješenje za ovu krizu, međutim da ono može biti isključivo regionalnog karaktera, a mi ćemo nastaviti igrati onu ulogu koju Europska unija može odigrati u toj situaciji uz snažnu potporu vijeća i komisije. Osobno ću nastaviti vrlo angažirano raditi na ovim pitanjima Dakle, vodit ću dijalog sa svim sugovornicima, obilazit ću sva žarišta i radujem se dobroj suradnji s vama u promicanju sigurnosti i prosperiteta u toj regiji koja je doista bila snažno pod udarom i snažno je ugrožena ovim najnovijim zbivanjima. Hvala vam. Hvala lijepa. E, zahvaljujem na ovom detaljnom prikazu situacije. Prelazimo na raspravu. Nakon ove izjave sada je na redu zastupnik Mihael Galer. Izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Poštovani gospodine potpredsjedniče, hvala na izlaganju. Slažem se uglavnom s vama. E, Europska unija kao pošten posrednik e, mora još snažnije odrađivati ovu ulogu. Nakon zadnjih E, događaja imali smo brojne kontakte i uspjeli dati doprinos e, deeskalaciji. E, Mark Esper, američki dužnosnik, iznio je stajalište Amerike što se tiče ubojstva generala Soleimanija. E, međutim, što se tiče Iraka, tu je e, situacija slična. E, moramo osigurati da tu ne dođe do pogoršanja. Moramo i dalje pružati potporu iračkim snagama i iskoristiti kontakte u Iraku. Moramo se osloniti i na dugoročnu potporu u sklopu obnove. Ljudi su ogorčeni u Iranu zbog e, rušenja zrakoplova, posebice zato što su vlasti tajile, što se zapravo dogodilo nekoliko dana. E, tu e, što se tiče rušenja MH17 u Ukrajini, Rusija bi trebala postupiti slično i dati svoju izjavu. E, moramo e, raditi dalje na očuvanju sporazuma i izbjeći dodatne e, sankcije te osigurati odgovarajući mehanizam. Zahvaljujem. Zastupnica Kati izvolite. Hvala vam lijepo, visoki predstavniče. Još jedan put mi, evropljani, nalazimo se pred gotovim činjenicama. Američka administracija i Iran igraju se globalnom sigurnošću, a mi kao Evropska unija nalazimo se pred mogućim sigurnosnim rizikom. Ubojstvo generala Sulejmanija je posljednja od e, brojnih američkih provokacija nakon što su se povukli iz iranskog nuklearnog sporazuma, što je doista dovelo do pogoršanja stanja u regiji. Moramo podržati vaše napore da se deeskalira situacija te da se očuva nuklearni sporazum s Iranom. To je još važnije s obzirom na pokretanje ovog mehanizma za rješavanje sporova. No moramo također e, shvatiti da imamo različite interese u odnosu na američku administraciju. To za nas može značiti samo jedno, a to je da moramo imati realnu raspravu o našoj strateškoj autonomiji i o očuvanju naših interesa. Da kako da moramo iskazati sučut članovima obitelji ukrajinskog međunarodnog e, leta i međunarodni promatrači moraju biti u mogućnosti sudjelovati u provođenju transparentne istrage. Iran se mora suzdržavati od korištenja sile protiv mirnih prosvjednika koji su izišli na ulicu kako bi prosvjedovali protiv autoritarnog režima. I konačno Evropska unija mora i dalje raditi na jedinstvu i demokraciji u Iraku i ukoliko to bude potrebno intenzivirati dosadašnje napore. Hvala vam. Na redu je zastupnica Hilde Vautmans. Micro, excuse me, micro. Yeah. Molimo mikrofon. Voorzitter, meneer de hoge vertegenwoordiger, collega's. Dit debat gaat natuurlijk over veel... Dame i gospodo, ova rasprava je doista nešto što izlazi izvan okvira likvidacije generala Sulejmanija. Ona je mnogo šira. Dakle, događaju se određene stvari, određeni incidenti, mi to samo promatramo i putem e, novina saznajemo što smjera naš najveći saveznik Sjedinjene američke države a kada se ruše avioni mislim da svaki europski građanin ima pravo da bude zgranut nad time. Mi smo se odlučili za potpisivanje nuklearnog sporazuma s Iranom. Ne smijemo ostaviti Iran po strani. Želim zahvaliti visokom predstavniku što je tako brzo zauzeo stav, no to nije dovoljno. Postoji opasnost da se Iran ponovno uvuče u kaos. Molim vas da iskoristite svoj utjecaj i da Europska unija doista progovori jedinstvenim glasom kada je riječ o Bliskom istoku. Ne želimo se ponovno naći u situaciji da ponovno budemo žrtve velike migracijske krize. Rekli ste da vam je povjeren mandat. Ja bih rado da sjednete na let za Teheran i Washington kako biste mogli prenijeti europsko stajalište. Europa mora biti složna, mora imati jedinstveno stajalište. Kao što znate, europski interesi ne poklapaju se sa američkim ili ruskim interesima. Ako itko može obraniti naše interese, to ste upravo vi, tako da vas molim samo naprijed imate našu potporu. Hvala vam. Gospodine visoki predstavniče, američko ubojstvo generala Sulejmanija je skoro stvorilo katastrofu u tom dijelu svijeta. I u ovom trenutku američka administracija sada želi smanjiti naš utjecaj želi smanjiti naše sudjelovanje u nuklearnom sporazumu. To je jedan od rijetkih instrumenata koji nam je još na raspolaganju da bi mogli u tom, u tom dijelu svijeta računati na deeskalaciju. Svi se slažemo da je to potrebno učiniti i da valja sačuvati taj sporazum. Odlučili smo aktivirati mehanizam za rješavanje sporova. Dobro. Možemo to različito protumačiti. Neki su to aktivirali zato što žele sa time ići na vijeće sigurnosti i sačuvati sporazum, ali to bi također mogla biti prilika kako bi Iran poštovao preuzete obaveze. Ali morali bismo ipak spomenuti još jednom i sankcije koje jako štete tamošnjem stanovništvu i koje dovode u pitanje politički sporazum. Valja zaštititi sporazum, ali prije svega je ovdje u pitanju naše susjedstvo. Hvala vam, zastupnik Vjer. Hvala vam lijepo. Međunarodna zajednica se legitimno brine zbog e, nedavnog porasta tenzija nakon napada američke ambasade u Bagdadu i napad likvidacije Kasima Sulejmanija te tragičnoj pogibi 176 ljudi. To nas podsjeća u kojoj mjeri islamisti, šiti ili suniti prijete stabilnosti u svijetu. Evropska unija se pokazala beskorisnom u području diplomacije kao i obrane. I to je normalno jer nacionalne države su te koje trebaju voditi vanjsku politiku u interesu svojih građana. Drago mi je da se nije mogao čuti glas Europskog parlamenta, posebno kada slušamo ono što su rekli u pododboru SEDE e, i žao mi je da se nije čuo glas Francuske koje je trebalo posjetiti na tri okosnice naše diplomacije, poštivanje teritorijalnog integriteta država, borba protiv islamskog fundamentalizma, bilo da je riječ o šitima ili sunitima, a to znači mnogo šire od borbe protiv e, terorizma, te očuvanje e, kršćanske zajednice u tom dijelu svijeta. Zastupnica Ana Fotiga. Hvala lijepo, gospodine visoki predstavniče. Želimo ovome pristupiti sa jednog drugog stajališta. Odmrzavanje sredstava kao posljedica iranskog nuklearnog sporazuma nije poboljšalo živote običnih ljudi. Kleptokracija, orijentacija na vojne snage, to je prevagnulo. Sada tamo imamo masovne prosvjede i brutalno, brutalno prekidanje tih prosvjeda. To je također nešto što izaziva zabrinutost. Uplitanje u tu regiju, financiranje terorizma, terorističkih skupina, razvoj projekata balističkih raketa. A da ne spominjem nedavna testiranja raketa srednjeg dometa kojima su se gađali borci protiv Izisa te rušenje ukrajinskog zrakoplova. Ja se, kao i vi, unatoč svemu ovome, nadam deeskalaciji. Aktivacija mehanizma je doista najmanje što možemo učiniti. Nadam se da su nam na raspolaganju i drugi instrumenti. Hvala. Hvala vam, zastupnica Ernst. Hvala lijepa. Želim zapravo reći samo jednu stvar. Ljudi u ove obje zemlje ne samo da su nezadovoljni sa svojom e, vlasti i sa ekonomskom situacijom, e, boje se i protiv novih ratova. E, ne radi se samo o tome. Njima je zapravo dosta i instrukcija i delegiranja koje e, dobivaju sa e, zapada. E, prvo su postojali kolonijalni razlozi, a danas neke druge stvari. America first, Amerika na prvom mjestu, to nije izum Donalda Trumpa, to je nešto što nam je poznato već dugo. Trebamo poštivati ljude koji žive u ovim zemljama a ne e, raditi politička ubojstva i e, iznositi koje kakve poruke na Twitteru. Ako Irački parlament traži odlazak e, stranih oružanih snaga, onda to znači da oni žele vlastitu sudbinu uzeti u vlastite ruke i biti samostalni i to trebamo poštivati. Hvala lijepa. U ovom prvom krugu zadnji je govornik zastupnik e, Kostas Papadakis. Hvala. Osuđujem napad SAD-a u Iraku, napad u kojem su stradali Iračani i Iranci. Osuđujemo poteze SAD-a kojim žele Bliski istok staviti pod kontrolu Zapada i NATO-a. Tamo se događa nešto neprihvatljivo što je nalik ratovima koji smo već vidjeli u Jugoslaviji, u Libiji ili u Afganistanu. Izražavamo sučut e, rodbini onih koji su stradali na ukrajinskom letu i podupiremo one koji se bore za nacionalnu suverenost, koji se bore protiv ekspanzionizma SAD-a. Što se tiče vojne američke prisutnosti u tom dijelu svijeta situacija je jednaka, to osuđujemo. Dakle, moramo ponovno procijeniti vojne sporazume koje imamo sa SAD-om. Hvala vam. Zahvaljujem. E, sada vas želim izvijestiti da sljedeći zastupnici na raspolaganju imaju samo jednu minutu. To dobro znate i e, ne želim biti prisiljen to ponavljati e, kod svakog pojedinog govornika. E, sada je na redu zastupnica Sara Skitedal. Hvala vam. Kasem je bio terorist Mislim da za njim nitko ovdje danas ne žali. Međutim, teško je predvidjeti posljedice napada na njega. Odgovori tijekom idućeg razdoblja će presuditi u kojem će pravcu otići ta regija. Prije tog napada prosvjednici od Beruta do Bagdada su ispunili ulice nezadovoljni tamošnjim e, iranskim režimom koji se miješa u njihove unutarnje poslove. Oni žele sami određivati sudbinu svojih zemalja. Irak je zemlja na koju najviše utječe iransko miješanje i moramo ih e, poduprijeti. Potrebna je stabilnost kroz suverenost. Kao šefica za delegaciju sa Irakom tražimo od gospodina Borela detalje kada je riječ o budućim europskim inicijativama u vezi s tom zemljom i na koji način Europska služba za vanjsko djelovanje planira nastaviti sa djelovanjem u toj regiji. Herr Dominik Ruiz Zastupnik Ruiz de Muchas gracias, presidente. Hvala vam. Hvala. Gospodine visoki predstavniče, na vašim riječima mi se slažemo sa onime što ste istaknuli. Jasno je da u tom dijelu svijeta treba smanjiti tenzije. Ubojstvo generala Sulejmanija je moglo imati i puno drastičnije posljedice od onih koje smo vidjeli. I kao što sada radi Europska unija, sada valja zadržati ovaj sporazum u životu. On je za nas od velike važnosti. U tom smislu bi možda trebalo učiniti operativnim mehanizam kojim ćemo trgovati sa Iranom bez obzira na ekstrateritorijalne sankcije SAD-a. Potom tu je aktivacija mehanizma za rješavanje sporova, to mi se čini logičnim s obzirom na ono što se događa. Ali ne smijemo smetnuti sa uma da je riječ o autoritarnom e, režimu koji se obračunava sa prosvjednicima i koji se miješa u političku situaciju u e, zemljama koje su u okruženju. Hvala vam. Hvala zastupnik e, Horvud. Zahvaljujem gospodinu Borelu i ja iskazujem sučut zbog žrtava ukrajinskog leta. Mehanizam za rješavanje sporova treba biti oprezan, treba ga popratiti diplomacija, to je uvijek bolje od vrijeđanja preko Twittera. Ali zanima me jesu li tri naše zemlje članice pitale Europsku uniju što misle o situaciji u toj zemlji. Potom je li nas Brexit zakočio kada je riječ o donošenju odluka na visokoj razini? na koji način se suprotstaviti opasnom Trumpovom pristupu toj zemlji? Jesu li Britanci doista toliko očajni za trgovinskim sporazumom sa tom zemljom? Oni nazivaju ovaj iranski sporazum Trump deal. Nadam se da se svi dalje zalažemo za ovaj sporazum i da ćemo igrati aktivniju ulogu u deeskalaciji, da ćemo poraditi na razumijevanju svih strana da je potrebno da parlamentarci i prosvjednici u Iranu i u Iraku kažu ono što misle da ih se pritom ne kazni. Hvala, zastupnica Neumann. Hvala vam. Evropska unija bi trebala koristiti mehanizam za rješavanje sporova da spasi dogovor sa Iranom hitno moramo povećati svoje napore i uključiti se u dijalog sa tom zemljom kako bismo poradili na deeskalaciji. Ovo je nešto što je već spomenuto i tu želim unijeti jedan novi aspekt. Ubijanje generala Sulemanija je skoro nadlasalo sve one prosvjednike koji traže političke reforme u Iranu i Iraku. Od petka oni su ponovno na ulicama. Bez obzira na porast prijetnji, oni su čak i glasni. Također bih vidjela da Evropska unija ovdje nešto poduzima, da ih zaštiti od nasilja i ubijanja, da popuni prazninu. Evropske snage će sada napustiti Irak, treba upotrijebiti sve diplomatske e, instrumente i poslati jasnu poruku tamošnjem režimu. Da, moramo se baviti politikom na visokoj razini ali u toj regiji neće nikada biti mira ukoliko se budu nasilno stišavali glasovi onih koji su sada na ulicama. Hvala, zastupnik Madison. Hvala, želim zahvaliti prethodno govornici, ona je rekla doista neke ozbiljne stvari. Imamo tamo režim koji je na vlasti više od 40 godina. Mi smo pokušali sa Irancima pregovarati, pozivali smo se na ljudska prava, vladavine prava, sve naše vrijednosti koje promoviramo. I e, sada su Amerikanci ubili jednog tamošnjeg lidera koji je bio odgovoran za napade u u Jemenu Libanonu, Izraelu. Moramo se prisjetiti da je SAD naš saveznik. Dakle, ovo je jako jednostavno pitanje. Hoćemo li podržati SAD kad je riječ o stabilnosti u toj regiji? Vidjeli smo da je to do sad bilo pozitivno zato što je Iran strah SAD-a, zato trebamo naše saveznike i dalje podržati. Hvala lijepa. Hvala, imam za vas plavi karton, prihvaćate li ga? Takako, kaže zastupnik. Zastupnik koglo Ja bih vas pitao, dakle, kada nije riječ o ratnom razdoblju ubijanje dužnosnika jedne zemlje u stranoj zemlji je protiv međunarodnog zakona. Jeste li vi za poštivanje međunarodnih zakona ili ne? Ja, kolega Izvolite. Govorimo o uklanjanju jednog vodećeg terorista. Je li to doista kršenje međunarodnog prava? Ne vjerujem. U Bagdadu se dogodio napad na, američku, na američko veleposlanstvo. To je napad na tu državu. A Iranci nisu nikad rekli da oni nisu krivi za taj napad. Budem li se ja sada pozivao na međunarodno pravo, rekao bih da su oni slijedili međunarodno pravo, zaštitili su svoju zemlju u Bagdadu gdje im je dozvoljeno da budu. Zastupnica Kanko. Hvala vam. Iranska kriza je prvi test nove geopolitičke komisije. Još nismo čuli presudu je li taj test prošao ili nije. Smrt Sulemanija dolazi nakon godina brutalnog postupanja i eskalacije u Iranu. Međutim, od njegove smrti SAD je izbjegao e, rat, bilo srećom, bilo kroz pravu strategiju. Ujedinjen, e, Evropska unija je bila u pravu. Tražila je ograničavanje odgovora Irana je, nažalost, 178 osoba je postalo žrtvom ove situacije. Sad smo u kritičnom trenutku. Nikad ne bismo smjeli prijetiti Iranu, trebamo poraditi na deeskalaciji, moramo tu zemlju vratiti za stol i smanjiti njihove nuklearne ambicije i surađivati sa Irakom da održi na životu koaliciju protiv ISIS-a. Upravo smo se odmaknuli od ruba ponora. Međutim, dobiti sve za jedan stol traži snažno europsko vodstvo i sada ga trenutno još uvijek ne vidim. Hvala vam. Zastupnik Wallace. Hvala. Luda odluka SAD-a da nezakonito pogubi Sulemanija i druge svjedoči da je SAD je najopasniji čimbenik na svijetu. SAD i saveznici se bore protiv terora, bacaju bombe, ubijaju ljude. Ovdje ubijaju one koji su učinili više u borbi protiv Isisa, više nego svi za koje znamo. Oni su istirani iz Iraka. Hoće li priznati demokraciju koju su uveli u tu zemlju? Povjereniče, slažete li se da će ta regija biti sigurnija ako Amerikanci odu? Govori se da Iran ne poštuje nuklearni sporazum. A što je sa Izraelom? Zašto Europa ovdje ne pokaže hrabrost i ne suprotstavi se terorizmu SAD-a? Hvala vam, potpredsjednik parlamenta Castaldo. Hvala vam. Nova godina je započela sa dramatičnom krizom ciljano ubojstvo generala Sulejmanija od strane Pentagona, vjerojatni Humanejev nasljednik. To je nezakonit e, čin kada govorimo o kontekstu međunarodnog prava i dogodilo se na teritoriju treće zemlje, odnosno Iraka. Ali pomisliti da iza postupanja Trumpa nema strategije je krivo. Riječ je o bezobzirnoj strategiji, odnosu koja se temelji na snazi kojom se žele ispuniti američki strateški objektivi. I koja može biti naša uloga pred agendom kojom se želi slomiti iranska vlada kroz korištenje masovnih sankcija koje štete tamošnjem stanovništvu s obzirom na vojni umjereni vojni odgovor Teherana imamo pravo na nadu. Mislim da kao Unija moramo pozitivno odgovoriti na otvorenost ministra Zarifa. Moramo biti pošteni posrednici. Moramo se i dalje bazirati na nuklearnom sporazumu ako treba proširiti ga, odnosno braniti njegovu suštinu. Hvala vam. Zastupnik Sikorski. Hvala, evo ja bi... Ja sam na strani onih koji kažu da je SAD dobro postupio što je uklonio generala Sulejmanija. On je podupirao terorističko djelovanje u regiji tijekom velikog broja godina. On je utjelovio problem koji imamo u Iranu. To je zemlja koja je izvor širenja teokracije u svijetu. Dakle, priroda režima spriječava Iran da postane jedan odgovorni dionik. Iranci ponovno prosvjeduju, oni bi htjeli živjeti u normalnoj zemlji. Da, trebali bismo učiniti što možemo da im pomognemo, ali ne smijemo pretjerivati u tome što možemo učiniti za njih. Jer možemo učiniti jako malo, naročito ako djelujemo na nacionalnoj razini. Ovo je igra sa velikim ulogom. Kratkoročno se čini da je Trump podnio pobjedu, ali ovdje je potrebno imati zajednički pristup cijele Europe i moramo vam biti odani, gospodine visoki predstavniče. Danke, Sven Hvala, zastupnik Sven Miksa. Hvala lijepa. U protekle dvije godine dolazi kontinuirano do eskalacije u odnosima između SAD-a i Irana i to je dovelo do ubojstva generala Sulejmanija i rušenja ukrajinskog zrakoplova. Dvije stvari. Jasno je da je Sulejman imao destruktivnu ulogu u ovoj regiji i krv na rukama. Drugo, SAD treba biti angažiran na međunarodnoj sceni i boriti se protiv eh, tiranije u pojedinim regijama. Međutim, istodobno SAD to mora raditi na odgovoran način u potpunosti u skladu s međunarodnim pravom. Osim toga, kada poduzimaju mjere koje imaju takve ogromne implikacije, eh, takve mjere trebaju biti sastavni dio razrađene i realne strategije. S obzirom na to da je već riječ o nestabilnoj regiji ne treba nam dodatna destabilizacija. Nemamo puno instrumenata na raspolaganju što se tiče e, deeskalacije i zato polažemo nade u napore visokog predstavnika kako bismo očuvali nuklearni sporazum s Iranom. Hvala. Hvala lijepa. Zastupnica Lozo, jedna minuta. Već desetljećima Iran u središtu krize na Bliskom istoku, međutim posljednjih nekoliko godina situacija se bitno pogoršala i teško se može vidjeti izlazak iz krize. U odnosu na iranski režim koji se uglavnom bavi vlastitim preživljavanjem, neovisno o tome koliko to košta, američka politika velikog pritiska nije učinila ovu regiju sigurnijom. Nastavlja se rat u Jemenu, narod je nezadovoljan u Iraku i Iranu, u odnosu na represivne mjere vlasti, Iran je u previranjima. Vrijeme je da se tu vrati demokracija, da se ponovno čuje razumni glas Europe, te da se ona podsjeti na vlastite prioritete. Ne širenje nuklearnog oružja i borba protiv Daesha, to je ono najvažnije u ovoj krizi. To su naši zajednički prioriteti i prema tome moramo djelovati umjesto da bespomoćno gledamo jedno bure bareta na vlastitom pragu računamo na vas pri tome. Hvala lijepa. Zastupnica Rowett, jedna minuta. Poštovani gospodine predsjedniče, uvaženi zastupnici, kao što je Aristotel rekao, mogu nas kriviti samo za ono za što smo odgovorni. Međutim, za što smo mi odgovorni? Zbivanja u Iranu zahtijevaju da razmišljamo o ovom zagonetnom pitanju. E, još jednom je Iran e, tragična e, žrtva okolnosti koje nije bilo moguće predvidjeti. Međutim, E, što je sa e, rušenjem e, zrakoplova? Možda je ljudska greška djelomično opravdanje i izlika, međutim ljudsku grešku treba ipak moći predvidjeti i poduzeti mjere predostrožnosti. E, s druge strane, postoje određene mjere za koje nema opravdanja. Ukoliko je agresija na prvom mjestu, onda trebamo reći tko je kriv i odgovoran, posebice ako se radi o nekome koje je nekoć bio naš saveznik. E, na deeskalaciji treba raditi agresora, ne samo oni koji pokušavaju učiniti nešto u smislu odmazde. Zahvaljujem. Zastupnik Tjeri, jedna minuta. Nemam nikakve simpatije za irački režim koji je svrgnut 2003. niti za iranski aktualni režim. Međutim, očito je da SAD uz potporu većine europskih zemalja su 2003. godine svrgavanjem iračkog režima proizveli nešto što se u to vrijeme još nije nazivalo lažnim vijestima, ali se tvrdilo da je riječ o uništenju masovnog e, e, oružja za masovno uništenje. E, nepoštivanjem sporazuma s Iramom otvoreno je novo razdoblje neizvjesnosti. Kako tražiti od Irana da poštuje svoje obveze iz sporazuma u Beču, ako se još uvijek osjećaju sankcije nad iranskim narodom. Potreban je sustav koji će omogućiti Europi da zaobiđe sankcije i da ima trgovinsku razmjenu sa tim zemljama. A vidjet ćemo hoće li SAD poštivati glasovanje i rezoluciju Iračkog parlamenta i povući svoje snage iz te zemlje. Mislim da ima i još gore od ove situacije i danas plaćamo cijenu svega toga zbog islamskog terorizma. E, zastupnik Berena. Zahradil, izvolite. E, hvala lijepa. Ovdje govorimo o vlastima koje ubijaju vlastiti narod. E, vidimo režim koji stvara koridore od Teherana do Crnog mora. A general Sulejmani bio je lice ovih ambicija. te ambicije predstavljaju prijetnju za Europsku uniju i bilo je potrebno o tome stati na kraj i trebali smo se odmaknuti od politike popuštanja. Hvala. Hvala lijepa. Zastupnik Barena Arza, jedna minuta. Hvala lijepa. E, političko ubojstvo e, generala Sulejmanija koje je počinio SAD dovelo je do spirale nasilja i eskalacije situacije u ovoj regiji. E, mogli bismo to nazvati hladnim ratom, s tim da postoji cijeli niz pravih posredničkih ratova koji se vode u ovoj regiji. Sada e, želimo i trebamo poduprijeti dijalog i pružiti humanitarnu potporu u ovoj regiji, a odmaknuti se od pristupa u kojem primjenjujemo sankcije, jer takav pristup u konačnici e, nije bio koristan, doveo je do štete za najranjivije skupine i zato je važno da se iz Iraka povuku sve oružane snage stranih zemalja zemalja. To bi pokazalo poštivanje demokracije. A istodobno smatram da trebamo osuditi ubojstvo generala Kasima Soleimanija. Uplitanje stranih sila i manipulacije u ovoj regiji trebaju prestati. Intervencionizam, bilo SAD-a ili Europe, treba prekinuti. Prihvaćate li plavi eh, karton zastupnice Benjumea? Da. Zastupnica Benđumea Benđumea, izvolite. Hvala lijepa. E, spomenula bih e, Etu koja je bila odgovorna za 800 ubojstava u Španjolskoj. E, to su ubojstva koja još nisu razriješena. I zato želim postaviti sljedeće pitanje. Da li osuđujete nasilje i terorizam? Osuđujete li nasilje koje je počinila ETA? To je moje pitanje vama sada pred ovim domom. Osuđujete li nasilje, terorizam ETA i drugih terorističkih organizacija? Hvala. Zastupnik Barena, 30 sekundi. Hvala lijepa. Čuo sam što ste rekli. E, čini mi se da se u Baski ništa nije promijenilo u proteklim godinama. ETA ne postoji, nema političkog nasilja, nema nikakvog e, nasilja te vrste, a e, ciklus nasilja koji je postojao u prošlosti više ne postoji. Mnogi su završili u zatvoru zbog uključenosti u takve aktivnosti i postoji atmosfera pomirbe. Međutim, izgleda